justice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 Good afternoon, colleagues. Dobar dan. Evo, nastavljamo s našom sjednicom. Zapisnik eh, jučerašnjeg eh, sastanka dostupni su. Imate li bilo kakve komentare vezano uz usvojene tekstove? Tome nije tako. Dakle, time smatramo da je ovaj zapisnik usvojen. Predsjednik je dobio eh, čitav niz zahtjeva za isto tako promjenama izaslanstava SID-a koji će biti uključeni u zapisnik današnje sjednice i isto tako će stupiti na snagu